predsjednik eh, konferencije odbora mi je rekao da eh, preporuka odbora INTA neće eh, uložiti prigovor i preporuka se smatra usvojenom kada niti klub zastupnika niti najmanje 40 zastupnika u zadanom roku ne izjasne protiv ako tomu nije tako, onda e, se ide na glasovanje o tom prigovoru. E, e, odbor TRAN je